il presidente. E e, dobro jutro, drage kolege, drage kolegice. Otvaram sjednicu. Danas ujutro prva točka na dnevnom redu je stajalište Europskog parlamenta o konferenciji o budućnosti Europe. U ime vijeća dajem odmah riječ ministrici Brnjak. Izvolite Nikolina. Pozdravljam eh, povjerenicu Šuicu kojoj zahvaljujem što je došla na sastanak. Ona je potpredsjednica komisije. Gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici, Hvala što nam pružate priliku da govorimo o konferenciji o budućnosti Europe. O tome se počelo govoriti proteklih mjeseci i e, naročito o stajalištu parlamenta. Kao što je rekao predsjednik vlade Plenković jučer, e, počinjemo razmatrati posljednje odredbe o strukturi te konferencije. Kao što znate, vijeće je dalo smjernice za tu konferenciju. Smatramo da prioritet treba biti provedba strateške agende 2019. 2024. godine, koja je dogovorena u lipnju prošle godine i sve na dobrobit naših građana. Prioriteti koji su određeni eh, odražavaju ono što su e, rekli naši građani. Dakle, insistira se na dijalogu i želi se da to bude uspješno. I to se napravilo tijekom protekle dvije godine moj predsjednik vlade govorio je o tome kako na najbolji način možemo surađivati s građanima kako bismo ostvarili njihova očekivanja. Konferencija treba pridonijeti izradi naših politika na srednji i dugi rok kako bismo se bolje nosili sa sadašnjim i budućim izazovima. Vjerujemo također da predstojeća konferencija treba biti uključivi e, proces i da se treba više raditi na međuinstitucijskoj ravnoteži između različitih naših uloga treba uključiti i druge parlamente i e, to će biti vrlo važno. Uvaženi zastupnici, Europsko je vijeće zatražilo od Hrvatske koja predsjeda vijećem Europske unije da definira e, područje primjene e, sastav i funkcioniranja buduće konferencije o budućnosti Europe i da surađuje i s parlamentom i s komisijom na tom pitanju. Taj e, smo rad započeli, a danas će se u Briselu održati prvi neformalni sastanak veleposlanika u tom smislu. Na neformalnom e, sastanku na vrhu 28. siječnja e, će se o tome raspraviti. Slušat ćemo raspravu pažljivo i pročitati također vašu rezoluciju. Hvala lijepa na e, vašoj pozornosti. Hvala lijepa. Sada dajem riječ pod predsjednici komisije, gospođi Šujci. Dear President, uh, dear State Secretary, Dragi predsjedniče, dragi državni tajniče, uvaženi zastupnici, čas mi je da sam danas u središtu europske demokracije, da s vama govorim o konferenciji o budućnosti Europe. Smatram da je Europski parlament moj bliski prijatelj kao bivša zastupnica. A sada sam i dalje ovdje kao vaša prijateljica i e, isto tako i vaš partner u mojoj novoj ulozi potpredsjednice za demokraciju i demografiju. Znam koliko su građani važni u izradi europskih politika jer mi donosimo velike odluke na njihovu dobrobit. Međutim, nije smo uvijek u tome bili uspješni i to je nešto što moramo priznati. Sada imamo mogućnost da slušamo građane, povežemo se s njima, e, angažiramo se i da izgradimo međusobno povjerenje između Europske unije s jedne strane i građana s druge strane. To je važan dio onoga što će biti konferencija o budućnosti Europe. Nalazimo se u ključnom trenutku europske povijeste i imamo puno mogućnosti i puno izazova. Jer ovo je nešto ne samo za sadašnjost, već za budućnost. Na svima je nama da to pretvorimo u uspjeh. Uvaženi zastupnici, politika više nije u redovnom stanju. Sadašnja politika više ne funkcionira. Građani žele da se stvari promjene i mi ih moramo saslušati i odgovoriti na njihove potrebe. Hrabrost je vrlo važna u tome, moramo naći nove, a inovativna rješenja u načinu funkcioniranja demokracije koja će biti još bolja za naše građane. Moramo to raditi kao partneri, parlament, vijeće i komisija. U tom smislu zajednička deklaracija svih triju institucija može utrti put tom partnerstvu. Međutim, partnerstvo nestaje na te tri institucije – Države članice i njihovi nacionalni parlamenti moraju također biti uključeni u to. Oni će biti e, samo dodana vrijednost tom procesu. Moramo doprijeti do svih građana, naročito do onih koji nisu s nama u redovnom kontaktu. U tom smislu oslanjamo se na doprinos Europskog gospodarskog i socijalnog odbora kao i odbora regija. Kao potpredsjednica Europske komisije otići ću u sve dijelove Europske unije i želimo e, se, e, se s njima konzultirati. Hoćemo li na tome stati? Ne, dragi kolege. Nadam se da će nam se u tom procesu i drugi pridružiti. Jer taj proces ima dvije jake strane. A to je s jedne strane jedan politički dio sa komisijnim prioritetima i strateškom agendom vijeća. A s druge strane tu su institucionalne teme izbor predsjednika komisije i transnacionalne liste. Komisija je tu da igra uloga posrednika. Moja kolegica povjerenica Jourova upravo je zadužena za to pitanje. Europska komisija će pridonijeti e, tako što će izdati komunikaciju 22. siječnja, dakle sljedećeg tjedna, koja utire put deklaracije između tri institucije i isto tako tu treba odrediti e, format, strukturu i cilj konferencije. Biće to dakle sadržaj te zajedničke deklaracije o kojem sam malo prije govorila. Kada se bude 28. siječnja na Vijeću za opće poslove o tome raspravilo, bit će moguće naznačiti kada će konferencija započeti idealno u prvom polugodištu 2020. godine. A najbolji dan zato bi sigurno bio 9. svibnja, Dan Europe koji je dan važan za sve nas već vidim potencijale za buduće partnerstvo s Europskim parlamentom s obzirom da dijelimo prioritete. Kao potpredsjednik komisije zadužen za institucionalna pitanja, moj kolega Maroševčević će nam se također pridružiti u tom poslu vi ste kao zastupnici Europskog parlamenta ključni u tom procesu i molim vas da ne određujete unaprijed rezultat konferencije jer vjerujem da bi takav postupak više naštetio demokraciji nego li da ne radimo ništa. Dakle, ne smijemo unaprijed odrediti koji će biti rezultat te konferencije. Dame i gospodo, ukazali ste mi povjerenje kada ste me izabrali za povjerenicu, potvrdili za povjerenicu za demokraciju i demografiju i radit ću na tome da e, ispunim ukazano vam povjerenje. Hvala. Hvala lijepa. Nakon sam saslušao vijeće i komisiju i prije nego što dam riječ predsjednicima klubova, dopustite mi nekoliko primjedbi. Već nekoliko mjeseci radimo na projektu konferencije u budućnosti Europe i naravno jako mi je drago da danas ovu raspravu vodimo i da danas na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta glasamo o rezoluciji kojom će se taj proces započeti. Kao što znate, konferencija je zapravo urodila željom Europskog parlamenta koji je uputio zahtjev predsjednici komisije Ursule von der Leyen u srpnju prošle godine. Nakon europskih izbora, kada je bilo jasno da određeni mehanizmi europskog upravljanja trebaju biti revidirani i restrukturirani. Dijelim mišljenje cijelog parlamenta da moramo surađivati s nacionalnim institucijama, ali iznad svega da moramo saslušati građane. Smatram da rezolucija koja će se danas izglasati na plenarnoj sjednici, da će ona predstavljati početak sezone reformi koje će neće biti unaprijed određeni, ali u svakom slučaju koji će dati veliki zamah jer je zaista potrebno da demokracija funkcionira. Iznad svega potrebno je da demokracija bude na dobrobit građana, na njima na korist. Mislim da je to u interesu europskih eh, institucija, ali i Evropske unije u cjelini. Iz tog razloga upravo i želimo da u središtu tog procesa budu građani. Mislim da je današnji dan u tom smislu vrlo važan za Europski parlament, da to mišljenje dijele svi klubovi zastupnika i da se žele suprotstavljati u dijalogu i e, e, žele naravno surađivati s svim europskim institucijama. Uspjet ćemo budu li europske institucije znale surađivati. Hvala lijepa i sada ću dati riječ Manfredu Weberu, predsjedniku Kluba europskih pučana. Poštovani gospodine predsjedniče, e, gospođo potpredsjednice, e, Polazište za naše aktivnosti su sada e, rezultati prošlogodišnjih izbora. 200 milijuna ljudi sudjelovalo je u ovim izborima. Riječ je o drugoj poveličini demokraciji na globalnoj razini, a to znači da ljudi vjeruju u Europu i žele imati povjerenje u Europu. Ključno pitanje sada je e, ima li moj glas neko značenje? E, mogu li e, ostvariti neke promjene i upravo zato moramo raditi na poboljšanjima i u narednom desetljeću jačati europsku demokraciju. To je e, jedno od osnovnih načela za rad našeg kluba, kluba Pučana. E, I zato je jako važno uključiti građane e, pronaći način kako uključiti građane u cijeli ovaj proces. Druga stvar, Zastupnici u Europskom parlamentu su predstavnici naših građana. Mi ovdje zastupamo naše građane i odražavamo političku i geografsku sliku Europske unije. E, mi vjerujemo u slobodni e, mandat i e, slobodu u odlučivanju u našem klubu i to je jako dobro, a osim toga imamo vrlo kvalitetne odnose sa komisijom i vijećem. E, posebno mi je drago što možemo doista kvalitetno surađivati sa e, Dubrovkom, novom povjerenicom. Osim toga, iznimno je važno uključiti i nacionalne parlamente. Sve je to dogovoreno. Međutim, e, to ponovno stavljanje težišta na nacionalne parlamente nama je u našem klubu iznimno važno. Osim toga ovdje je važan smjer djelovanja. Demokracija počiva na e, dva osnovna stupa, e, kandidatima i programima. Iznimno je važno da postoje kandidati koji se kandidiraju i koji se onda imenuju na određene pozicije. Iako smo u sklopu prošlogodišnjih izbora iznevjerili proces eh, takozvanog špicen kandidata, eh, ipak i nadalje vjerujemo u taj proces eh, kao obvezujući na europskoj razini. Treba postojati i pošteno natjecanje među političkim strankama, znači da moramo poštivati određena pravila, a trebamo razmišljati o tome kako osnažiti ovu instituciju. A tu je ključno pitanje pravo na inicijativu Europskog parlamenta, a to pravo imaju i svi drugi parlamenti. E, to mora biti smjer djelovanja za budućnost. Moramo uvesti višu razinu demokraciju demokracije. To je najbolji lijek e, protiv onih koji, se, e, koji su raspoloženi antieuropski. Osim toga, s obzirom na buduće izazove, trebamo vidjeti e, što možemo učiniti u sklopu postojećeg ugovora ili je potrebno uvesti neke izmjene u taj ugovor. To je još jedna tema za konferenciju o budućnosti Europe. E, od toga krećemo danas, krenimo zajedno na posao, na dobrobit e, budućnosti Europe. Hvala predsjednica Garcia Perez u ime socijalista i demokrata. Hvala lijepa. U svibnju ove godine obilježavamo e, Šumanovu deklaraciju na kojoj počiva e, Europska zajednica i to je bio početak e, europske avanture. Šest država odlučilo je udružiti snage i stvoriti kontinent mira i blagostanja. Cijeli ovaj proces počiva na solidarnosti i sada je na nama da otvorimo novo poglavlje. Trebamo početi razmišljati o budućnosti Europe i cijelog svijeta. Pred nama su danas novi izazovi, e, klimatske promjene, e, digitalizacija, i brojni drugi izazovi, nažalost, istodobno dolazi do napada na vladavinu prava i širenja populizma. Konferencija o budućnosti Europe predstavlja jedinstvenu mogućnost koju svakako trebamo iskoristiti kako bismo se uspješno nosili s ovim izazovima. Trebamo uključiti same građane i čuti od njih što očekuju od Europe, saslušati njihove prijedloge kako bi e, svatko iz svih slojeva društva mogao dati doprinos. E, podsjetila bih na konferenciju o Europi 48. U međuvremenu je došlo do velikih e, promjena E, daleko su veće mogućnosti za sudjelovanje civilnog društva i doista trebamo iskoristiti te mogućnosti kako bismo se pozabavili vrlo konkretnim e, pitanjima. E, trebamo imati široko sudjelovanje i doprinos svih slojeva društva, svih dobnih skupina iz različitih krajeva, a i sa različitih razina, od lokalne do nacionalne i europske razine. Europa je zbroj svih svojih regija, svih svojih eh, gradova i eh, građana. Europa nije ovdje kako e, bi ostvarila stapanje svih država i e, državljana, nego radimo na tome da povežemo države i ljude, jer ako e, surađujemo, Europa će biti snažnija. E, svijet je sve složeniji i izazovi su sve veći i zato nam je potrebna snaga. Ne radi se samo o objedinjavanju tržišta, nego se radi o povezivanju ljudi kako bismo unaprijedili kvalitetu njihovog života. Ekonomska politika nije uvijek išla ruku pod ruku sa socijalnom politikom. E, dolazi do širenja siromaštva, do jačanja populizma, E, mi poduzimamo određene mjere kako bismo ostvarili napredak što se tiče kvalitete života naših građana i time se trebamo ponositi. Uveli smo novi participatorni instrument kako bismo omogućili uključivanje građana, ali sve to nije dovoljno. Nadamo se da će konferencija o budućnosti Europe otvoriti nove mogućnosti za dijalog, za razmjenu ideja kako bismo uveli poboljšanja u ovu našu zajednicu. Možemo razgovarati o izbornom sustavu za izbore 24. Naravno, u proteklih nekoliko godina ostvarili smo veliki napredak i u zadnjih nekoliko desetljeća ova zajednica je doista narasla sa šest članova na 28. Iako sada jedna država izlazi, nadam se da je to samo privremeno. Sada nam je prava prilika da e, preispitamo ovaj europski projekt, e, da razmišljamo o njemu, a to je ono što nam je potrebno. Trebamo vidjeti što nas definira, što nas povezuje, i moramo biti svjesni toga da je budućnost u našim rukama. Ne smijemo se gubiti na nostalgična prisjećanja prošlosti. Trebamo omogućiti ljudima da se e, povežu, da surađuju i e, djeluju u istom pravcu e, na dobrobit budućnosti Europe, a mi socijaldemokrati ćemo dati svoj doprinos. Predsjednik Čološ u ime kluba Rinju. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, vrlo često govorimo o tome kako je raznolikost bit u Europi. Sada imamo priliku da to pokažemo. Činjenica je da europski građani vjeruju u Europi, međutim žele drugačiju i obnovljenu Europu. I prva promjena treba biti ta da će se građani više uključiti u taj europski proces. Jer Europa nije stvorena za Brisel, za elite ili za jedan mjehur. Ne, ona je tu da služi svim građanima. Uspjećemo u tome budemo li imali smjelosti za izađemo iz našeg postupovnog načina razmišljanja. Posljednjih godina ipak e, dopustili smo da se razviju osjećaj da Europa ne sluša, da Europa predstavlja pravila i obaveze i da često iza Europe stoje ograničenja. Konferencija predstavlja mogućnost da se građanima otvore vrata i nije slučajno da želimo da ona e, započne 9. svibnja. Želimo da na redovan način građani budu uključeni u e, taj proces, a ne samo jednom svakih pet godina. Naravno, neki zastupnik to brine jer imaju osjećaj da će izgubiti dio svojih ovlasti. Međutim, radi se o demokraciji i e, ti procesi su komplementarni tog sudjelovanje građana. E, dragi kolege, moramo e, iskoristiti e, da poboljšamo naše institucije, njihove prioritete, ali isto tako moramo učiniti sve kako bi Europa bila njihov pravi zajednički dom. Mnogi razmišljaju na taj način i zaista moramo iskoristiti to što su oni vezani i za određen teritorij i za Europu u cjelinu. To je bitno, ali ovo je posljednji puta da naši e, britanski kolege sudjeluju na plenarnoj sjednici u Strasburu, a istovremeno prije deset godina e, je donesen Lisabonski ugovor. Ne povezujem te dvije stvari, ali ono što je važno je da imamo novu viziju Europe, a nju treba promicati Europski parlament. Hvala. Hvala, sada dajem riječ e, kolegi Freundu iz Zelenih i nakon toga kolegu Zaniju iz e, redova e, drugog kluba. Hvala lijepa. E, mislim da je ova današnja rasprava najbolji poklon na rastanku za Nigela Faraža, jer koji bolji poklon može dobiti nego da na e, glavnoj raspravi, u glavnom e, terminu imamo raspravu na ovu temu. On bi to nazvao e, federalnom zavjerom. Šteta što nije ovdje. Međutim, ovdje se ne radi o ideologiji. Solidarnost je snažnija od mržnje. A Farage i oni koji se zalažu za Brexit e, nalaze se nad ponorom, a mi smo ti koji krećemo u dijalog e, koji bi trebao dovesti do snažnije e, unije u kojoj će postojati veća razina demokracije. Suočeni smo s velikim izazovima, klimatskim izazovima, poreznim izazovima, promjenama ulozi SAD-a, Kine, E, moramo raditi na ujedinjenju. E, ne smijemo e, razmišljati na sebični način jer u protivnom bi se moglo dogoditi da propadnemo sami i izolirani. Pred Europom su veliki izazovi, a prijedlozi pred Europskim parlamentom su doista snažni. Temeljem kvalitetnih primjera koje smo vidjeli, primjerice u Irskoj, možemo doista ostvariti napredak, saslušati naše građane diljem Europe i E, želim reći kolegama iz socijaldemokrata i konzervativnog kluba da nije dovoljno uključiti samo socijalne partnere i e, udruge poslodavaca, Business Europe, nego moramo uključiti i udruge civilnog društva u cijelu ovu raspravu. Znam da je to povezano sa određenim rizicima, E, voditi raspravu na 24 jezika. E, možda nećemo uspjeti probiti ovaj e, briselski mjehurić, međutim najgore bi bilo uopće ne pokušati i ne učiniti ništa. Vidjeli smo u Europi na primjeru migracijske krize da se nalazimo u problemima ukoliko integraciju ostvarimo na pola i stanemo na pola puta E, moramo staviti na raspolaganje odgovarajuće instrumente i nadležnosti kako bismo e, riješili probleme do kraja. Trebamo e, stati na kraj populistima i doista izgrađivati ujedinjenu Europu za budućnost. Hvala. A sada dajem riječ gospodinu Dzaniju za klub ID. Hvala predsjedniče. Čini mi se da od početka ovog saziva ovaj parlament i nova komisija e, puno ulažu na organizaciji te konferencije i daju nazrijeti da će to biti jedan od stupova sljedećeg petogodišnjeg programa i da će to biti jedan stup Europske unije e, i e, sa sastav će biti različit, a mnogo toga je različito, ali svi klubovi kažu da je ovo nužno. Ne mislim da će se na koristan način dati odgovori na ono što su od nas tražili građani, naročito ne na izborima u svibnju jer e, naši građani ne traže da mi organiziramo forume, dijaloge i agore. Oni od nas traže da djelujemo. Nije problem u tome da treba slušati građane. Mi znamo što građani žele. Radi se o političkom problemu koje ovih godina e, institucija nisu znali dati odgovore, da se bave politikom i da odgovore na tri glavna problema u ovo vrijeme. Gospodarske krize, unutarnje sigurnosti i imigracije. Radi se o temi koja isto tako nedostaje u rezoluciji Europskog parlamenta. Tu se temu ne može ignorirati. Smatram da ovakvo što može biti korisno ako prije nego što se daju prijedlozi, ova institucija i ova vijećnica budu u stanju analizirati vlastite greške jer mnoge kobne greške su se počinile i zato ovaj kontinent više uopće nema nikakvu težinu na međunarodnoj političkoj sceni. Ako ne možemo shvatiti da politike iz posljednjih 20 godina su jednostavno rezultirali u tome da su oslabljele države, naš kontinent je oslabio, a naši su građani osiromašili. Ako to ne shvatimo, onda će ta konferencija samo biti svojevrstan marketing bez smisla. Mislim da je cilj da treba shvatiti gdje se pogriješilo. Međutim, institucije ni dan danas još uvijek nisu zaista dubinski odradile samo kritiku. I kao što je rekao kolega iz Zelenih, ne radi se o tome da se stvori federalna država. Građani to ne žele kada se građane tražilo da se iskažu, uvijek su bili protiv toga. Ne, moramo krenuti od naših identiteta i od svijesti da bez država, bez naših nacija, bez naših naroda Europa ne postoji. Hvala, a sada predsjednik Leduko u ime, Legutko u ime kluba ECR. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, govorit ću o rezoluciji koju treba usvojiti ovaj dom. E, želio bih reći da u toj rezoluciji je sve pogrešno. Pogrešno je zato što u članku 48. stavku 4. ugovora o Europskoj uniji jasno stoji da je vijeće to, a ne parlament ili komisija tijelo koje može sazvati takvu konferenciju. E, znam e, da e, dosta ležerno ovaj dom i komisija promatraju ono što stoji u ugovorima, međutim ipak smatram da treba vidjeti točno što stoji u ovim odredbama, jer stav je da cilj opravdava sredstvo. Cilj Vijeća Europe, odnosno Europskog vijeća je da je spreman nešto, spremno nešto učiniti čak i ako to nije u skladu sa samim ugovorom. E, I to e, nakon E, što je došlo do određenih e, manipulacija i definiranja glasova u naprijed, a pet klubova je u naprijed pripremilo tekst i isključilo mogućnost sudjelovanja drugih klubova. Kao što možda znate ili ne znate, dame i gospodo, ovo je e, doista tiranija većine i prevara jer ovime se Europskom parlamentu daje vodeća uloga u procesu, a na štetu nacionalnih parlamenta i njihovog legitimiteta. Nacionalni parlamenti su e, daleko važniji od Europskog parlamenta i smatram da je ovaj pristup pogrešan jer e, nadležnost se e, daje onima u parlamentu koji će bez daljnjega uključiti samo predstavnike pet klubova, isključiti ostale. I pogrešan je pristup zato što je ishod unaprijed definiran. Ova konferencija naprosto se smatra odskočnom daskom za sljedeći e, skok prema naprijed u europskim integracijama, uključujući proces špicen kandidata i, e, i ostvarenje većih ovlasti za Europsku uniju na štetu nacionalnih država. E, dakle, nemojte se zavaravati. E, riječ je o prevari. E, rezultati su već unaprijed definirani. Zapravo nije potrebno biti posebno inteligentan da biste zaključili da će to još e, više dovesti do pogoršanja podjela u Europskoj uniji koje već postoje. Međutim, ne treba nas iznenaditi to što uvijek iznova postoje oni koji izazivaju antagonizme. Obično se govori da su ljudi biće koja su spremna učiti, ali neki u parlamentu to očito nisu u stanju. Hvala. Hvala zastupni. Prezident. Zastupnica Bri u ime kluba GUE. Gospodine predsjedniče, već više od mjesec dana Francuzi prosvjeduju protiv toga da im se unište mirovine. E, jučer je velik broj liječnika prosvjedovao zbog lošeg stanja u francuskim bolnicama. Posvuda u Europi građani se mobiliziraju protiv mjera štednje. Svugdje se protive individualnom sustavu gdje se sustavi solidarnosti stalno lome. Građani žele promjene E, nažalost, postupak koji nam se ovdje predlaže nije sada dobar u ovoj fazi, kako što se tiče ciljeva, tako i po metodi. Jer cijela zgrada prijeti sada da se uruši, prema tome treba stvari raditi na drugačiji način. A to znači da se s tubokom trebaju promijeniti temeljni evropski ugovori. Zašto ta konferencija o budućnosti Europe ne bi bila konferencija o izmjeni razini europskih ugovora. Naročito ako želimo stvoriti pravi zeleni plan koji će biti socijalan i ekološki. Moramo imati održivu Europu, e, moramo ići e, na poboljšanje, a ne na opći dumping e, trebalo bi, bit će vrlo štetno ako ovo sve bude samo prodavanje magle i Europa e, koja će predstavljati građani e, kako se ovdje predlaže po dva ili tri građanina iz svake države članice neće omogućiti da će se stvari odrade na učinkovit način. Kako će građani imati povjerenje u europske institucije ako se nakon konzultacije građana ne održi referendum? Konferencija o budućnosti Europe 2002. godine je protiv volje izražene na referendumu građana Europe rezultirala Lizabonskim ugovorom. Stalno se nipodaštava volja građana. Ako se želi povratiti povjerenje europske institucije, onda jedini način da se to napravi je da se dovedu u pitanje sadašnja pravila igre jer u protivnom bit će to tresla se brda, rodio se miš. Europski građani zaslužuju bolje, trebaju dubinsku reformu koja će se zaista temeljiti na participativnom procesu. Europi treba dati smisla onog pravog početnog ideala Europske unije. Hvala, sada u ime neovisnih zastupnika gospodin Castaldo na jednu minutu. Dragi predsjedniče, povjerenice, ove godine imat ćemo mogućnosti da započnemo ozbiljne raspravu koju smo mi tražili posljednjih godina puno. Međutim, okon gorčine koja nam ostaje u ustima vezana za Brexit, ono što sada moramo napraviti nije nova agenda, nego moramo krenuti s dobrim reformama, e, socijalni stup, pitanja imigracija, a i imamo i e, instrument e, ojačane suradnje kojim se još nedovoljno koristimo. Ne možemo a priori isključiti mogućnost da ova konferencija također radi na e, pravima inicijative naših građana i građani zaista moraju biti u središtu tog procesa, a mi e, kao zastupnici moramo biti u prvim redovima da branimo njihove snove i nade. Moram vas upozoriti na jednu stvar vrlo jasno. Ovo ne mogu biti stilske vježbe, ta konferencija jer e, prevelik e, broj ljudi koji raste sve više, oni koji su protivnih Europe je izraz ljutnje i e, očaja i samo o nama će ovisiti što će, kako će stvari gledati u budućnosti. Hvala, saslušali smo klubove zastupnika, a od sada nadalje ćete koristiti i plavi karton. Riječ ima zastupnik Ranđel na minutu i polu. Hvala vam. Deset godina nakon ugovora iz Lisabona došao je trenutak da napokon pripremimo Uniju za sljedeće desetljeće. Potrebno je povesti duboku temeljitu raspravu kako bismo pripremili svoje institucije i svoju Uniju za izazove budućnosti. Upravo je to razlog za e, organizaciju ove konferencije. No koja je razlika u odnosu na prošlost? Ovoga puta se želimo pripremiti i iskoristiti sve vještine, sve alate koje imamo na raspolaganju kako bismo uključili građane u raspravu. To je naš cilj. To se zove participativna demokracija. To jest istina. Međutim budite oprezni. Ne želimo pomiješati termin participativna i reprezentativna demokracija. Jedno je savjetovati se s građanima, uključiti ih u raspravu, ali nešto je posve drugo institucionalna zastupljenost. Tu imamo liberalno nasljeđe i trebamo dakle te dvije sfere razlikovati. Čak iako dakle se moramo angažirati u tom projektu, moramo iskoristiti sve ono što će nam dati građani. Stoga se nadam da ćemo prvi put doista provesti reformu Europske unije i da će se pri tome saslušati glas naših građana i da će njihovo mišljenje doista biti uzeto u obzir. Hvala. Gospođa Bišov na dvije i pol minute. U zadnjih nekoliko godina imali smo rasprave o krizi, o Brexitu, sve glasniji su euroskeptičari i e, desni populisti, i ne samo u ovom domu. Veći odaziv na europskim izborima prošle godine bio je prvi korak e, zahvaljujući kojem izlazimo iz ove e, negativne spirale. E, velik odaziv europskih građana pokazao je da su građani zainteresirani za Europu, nisu ravnodušni. Međutim, oni su time dali do znanja da imaju velika očekivanja. To nije bio jedan automatizam. E, aktivnosti e, civilnog društva pokazale su da je ovaj put stvar bila drugačija nego ranije u prošlosti. E, naši građani žele Europu koja djeluje, koja ih štiti, koja ih jača i zato je iznimno važno da sa ovom konferencijom konačno okrenemo pogled prema budućnosti i usudimo se učiniti određene revolucionarne pomake. A to ćemo uspjeti jedino ukoliko budemo odvažni. I upravo zato ova konferencija ne smije se odraditi rutinski. Moramo e, biti odvažni, izaći iz svoje zone udobnosti. Moramo krenuti e, tamo gdje su ljudi koji se osjećaju zanemarenima. To znači da moramo izaći iz glavnih gradova, otići u ruralna područja, na sela, e, razgovarati sa radnicima, sa nezaposlenima, sa mladima, sa onima koji i s kritikom promatraju Europu i e, s onima e, za koje Europa nije nužno važan projekt. I upravo zato je važno da građani mogu izravno utjecati na ovaj proces od samog početka, a ne samo na kraju imati mogućnost reći da ili ne kad je sve već zapakirano i gotovo. I upravo zato moramo dati do znanja da u konferenciji o budućnosti Europe vidimo e, istinsku šansu i tu moramo imati institucijski plenum eh, koji će uključivati i predstavnike civilnog društva, i u ovom domu moramo imati e, obuhvaćeno civilno društvo. Treba, treba nam i odbor regija, treba nam ekonomski i socijalni odbor, treba nam razgovor sa lokalnom razinom, sa gradonačelnicima, sa građanima i upravo zato e, nadam se i pozivam vas da ćemo krenuti e, novim neistraženim putovima i pokazati da možemo učiniti Europu sposobnijom za djelovanje i demokratičnijom. Hvala. Hvala gospodin na tri minute. Prvo treba iznijeti zajednički zaključak. Prvi put i to nakon gotovo 20 godina nakon konvencije, tri institucije ponovno su uspjele postići dogovor o tome da je potrebno provesti reformu Europske unije. To je samo po sebi već jedna važna činjenica. Jer prošlo je 20 godina od eh, prethodne konvencije i po prvi put tri institucije su rekle u redu. Apsolutno je potrebno provesti dubinsku reformu Unije. Ja se neću raspravljati s gospodinom Legutkom jer čini se da je on napustio vječnicu. Međutim, razlozi zbog kojeg želimo ovu konferenciju povezani su sa problemima koje smo prepoznali unutar Europske unije. Primjerice, Brexit. Jedna velika zemlja napušta Europsku uniju i teško je sada reći da obavljamo posao na dobar način. Ne, suočeni smo s problemom kada jedna od velikih članica odlazi. Pet godina nakon početka migracijska krize, krize mi dalje mi smo proveli reformu Dublina. Dakle, ponovno, to je još jedan problem u Europskoj uniji. Deset godina nakon što je izbila financijska kriza, mi dalje nemamo e, bankovnu uniju. To znači da imamo problem. A Rusi i Amerikanci donose odluke o našem susjedstvu, o Siriji, o Libiji i u Ukrajini, to znači da imamo problem. Na međunarodnoj pozornici rugaju nam se Putin, ucijenjuje nas Erdogan i Trump, a kineska vlada većinom nas ignorira. Upravo je to razlog zašto želimo reformirati Europu. Stvari ne teku kako treba. Svijet se mijenja. Njime će sutra dominirati carstva in, poput Indije, Kine, Rusije, Amerike. Znači li da to Znači li to da mi trebamo postati carstvo? Ne, ali trebamo obraniti Europu u kojoj će naša djeca i unuci moći živjeti i preživjeti. I sve to treba učiniti koristeći se novom metodom, ne onom iz konvencije, u konvenciji se primjenjivao pristup od ozgo prema dolje. A sada treba zapravo napraviti nešto potpuno suprotno. Dakle, krenuti od dna e, prema vrhu. Treba krenuti od građana nakon Monea i Šumana, nakon njihove generacije, nakon generacije Mitterana, trebamo sada novi pristup. Hvala vam. Gospodine Verhofstadt, imate dva zahtjeva za plavu karticu. Gospodin Roland i još jedan kolega, prihvaćate li? Gospodine Roland, danas imate sreće. Doista se tako i osjećam. Hvala vam. Gospodine Verhofstadt, ovdje je riječ o budućnosti Europe. Ali evo što mene zabrinjava. Riječ je o tome koliko ste ovisni o svojem geopolitičkom neprijatelju. Spomenuli ste Putina i Rusiju. Međutim, nedavno je Sjeverni tok 2 koji će voditi plin iz Rusije u Europu e, dovršen. Slažite li se sa mnom da Europa nema, e, neće imati priliku biti energetski neovisna, već će biti ovisna o Rusiji? Hvala vam, gospodine Minas. Imate li vi pitanje? Gospodine Ferhofštad, rekli ste da želite omogućiti pristup od dna prema vrhu kruže glasine da su se određene stranke već složile oko toga tko treba biti na čelu konferencije i tu se spomenulo i vaše ime. Stoga me zanima, želim da mi osobno kažete da opovrgnete te glasine. E, želim znati, odnosno volio bih da konferencija sama odluči o tome tko će je voditi, tko će biti na njezinom čelu. Čini se da je dobra ideja da imamo demokratski proces. Sviđa mi se to Dakle, možda bi to trebalo prepustiti građanima kao za vrijeme izbora. Gospodina Sasolija možemo tražiti da organizira takav postupak i da imamo kandidate. Britanskim prijateljima želim poručiti da kad je riječ o sjevernom toku, to je dobar argument, ali e, čega to dokazuje što? To dokazuje da e, nema jedinstva u Europskoj uniji. To je dokaz da ne postoji energetska zajednica u Europi. Kao i kada je riječ o Brexit, stranci Brexit, smatra se da se treba stvoriti, dakle trebamo stvoriti energetsku zajednicu što je prije moguće. Hvala. Gospodin Allard e, ima riječ na minutu i pol. Hvala vam. Volio bi govoriti ne samo o, problemima, već i o prilikama i rješenjima. Ova konferencija o budućnosti Europe je stiže u pravi trenutak. Dakle, imamo Brexit koji ometa progresivnu agendu europskog projekta. Škoti su glasali za ostanak Europi i to, smo doista, to je doista i želimo želimo promicati e, europske vrijednosti jer one su u e, srcu Europe. Ova konferencija je potrebna jer trenutačno nas napadaju populisti. Politika ne smije mirovati, mora se kretati prema naprijed. A ova konferencija nam to omogućuje. Omogućuje to svim državama članicama, uključujući i da uključuju i buduće države članice, a Škotska je jedna od tih. Škotska je buduća država članica. U to nema nimalo sumnje. I mislim da će naslijediti i ostali dijelovi Ujedinjene kraljevine. Dakle, Škotska je nudi ideje za civilizaciju. Jedna od ideja koje imamo jest da se u zakonu ugradi demokratska participacija svih građana koji žive u Škotskoj bez obzira na to otkud oni dolaze. I treba isto promijeniti i na sve europljane, e, dakle na sve ljude koji žive u Europi. Svi oni moraju sudjelovati u ovoj konferenciji. Škotska se raduje, želi dati svoj doprinos ovoj debati kao buduća država članica Europske unije. Hvala, gospodin Beck, na dvije i pol minute. Hvala vam. 2000. godine Europska unija je pokrenula Lisabonsku agendu kako bi Europska unija postala najkonkurentnija i najdinamičnija ekonomija na svijetu do 2010. Kako se ta godina približavala, reference su se proširile, odnosno maknule sa web stranica, a plan je dobio novo ime pod, bio, na, nazvao se Europa 2020. Međutim, 2020. je stigla, a najkonkurentnije i najdinamičnije gospodarstvo jest možda moralni prvak svijeta, ali također ima najveće poreze za potrošače i poduzeća u razvijenom svijetu, najveću nezaposlenost i najniži rast uz iznimku Japana. Za zemlje koje su najviše integrirane u eurozonu, ekonomski podaci su još lošiji nego za one zemlje koje su bile razumnije koje nisu uvele euro. Predsjednica Europske komisije sada predlaže da se sazove konferencija o budućnosti Europe kako bi Europa bila više demokratična. Ona spominje ekonomiju za građane, ali istovremeno predlaže više poreza i zeleni plan koji će biti izuzetno skup. A utjecaj Europe na svjetsku klimu je minimalan. U ime europskog načina života Predsjednica se zalaže za to da Europska bude, da Europa bude manje europska. Europska demokracija nije niti e, za europske narode, niti dolazi od njih. Sigmund Freud je govorio o bjegu u bolest kada je opisivao neurotično izbjegavanje e, stvarnosti koja nije dobra umjesto da se suočimo sa umjesto da se suoči sa stvarnošću, neurotični pacijent zapravo želi i dalje ostati bolestan. E, mislim da je to najbolja dijagnoza e, Europske unije danas, koja je suočena sa teškom i opasnom stvarnošću, a Europska komisija samo traži e, narkozu pod krinkom europske integracije, jer zapravo želi pobjeći od stvarnosti. Hvala. Na minutu i pol, gospodin Krasnodopski. Molim vas da ne zviždite u vječnici. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Budućnost Europe nije ista kao budućnost Europske unije, jer Europa je postojala prije Europske unije i nastavit će postojati čak i, čak i ako Europska unija prestane postojati ili ako se promjeni i preuzme neki novi oblik suradnje. Međutim, nema nimalo sumnje da trebamo misliti i na budućnost Europe i na budućnost Europske unije u ovoj raspravi koju planiramo povesti. A ona je iznimno važna. Neki konzervativci i ljevičari smatraju da se europska civilizacija nalazi na raskrižju ili da propada. Međutim, s druge strane, znamo da su u Europskoj uniji potrebne reforme i mi se zalažemo za otvorenu raspravu i ne želimo prejudicirati moguće promjene. Ne bismo trebali dijeliti europljane u dobre i loše A kada je riječ o raspravi o budućnosti Europe, ona bi trebala doista uključiti građane, europljane. Međutim, znamo da ne postoji jedinstveni europski prostor i da se rasprave trebaju voditi na nacionalnoj razini. A kada je riječ o savjetovanjima s građanima, one do, ta savjetovanja doista trebaju biti u tom duhu. Hvala. Zastupnik Šolc, minuta i 30, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. E, komisija je Europskom parlamentu dodijelila vodeću ulogu za ovaj proces dijaloga u naredne dvije godine. Smatram da je to dobro rješenje, jer e, sa današnjom raspravom parlament e, podnosi i vijeću i komisiji našim građanima konkretan prijedlog što se tiče pristupa ciljeva, oblika i metoda koje bismo mogli koristiti kako bismo zajednički s našim građanima iznova definirali europsku politiku i uspješno prevladavali izazove u budućnosti, a isto tako i svakodnevne probleme. E, veći odaziv građana na europskim izborima pokazuje da je europskim građanima posebno važno, a isto tako posebno mlađoj generaciji e, što radi Europa. Nisu više ravnodušni. Međutim, istodobno postoje brojne dvojbe i pitanja koja su povezana s dosadašnjom politikom. E, smatram e, da je ova konferencija iznimno važna i upravo zato moramo uključiti građane, oni moraju biti u središtu i na inovativan način e, moramo osmisliti zastupničku demokraciju kako bi građani sudjelovali u definiranju budućeg okvira europske politike. U toj konferenciji o budućnosti Europe prije moramo omogućiti građanima da iznesu svoje želje, očekivanja i zahtjeve. Trebamo e, ukloniti demokratske deficite, izraditi nove političke strategije, omogućiti transparentnost, i istodobno trebamo iskoristiti moderne komunikacijske mogućnosti i zato moramo izaći iz okvira e, konvencije iz prošlosti. Hvala. Gospodine Papadakis na jednu minutu. Da. Hvala lijepa. Što se tiče konferencije o budućnosti Europske unije, e, riječ je o E, uniji e, monopola, jer ono što vidimo danas je Brexit, e, napetosti, sukobi, postoji kriza kapitala koje svjedočimo i u Europskoj uniji, izvan Europske unije, a s druge strane možemo vidjeti da građani, a posebice mladi više nemaju povjerenja u ovu zajednicu. E, sada bismo trebali uključiti građane i njihov doprinos i njihova razmišljanja. E, međutim, mnogi e, to koriste kao alibi, a tu doista neće doći do bitnih promjena. I desni ekstremisti čine greške. Ono što se događa je i e, daljni nastavak povrede e, temeljnih ljudskih prava, a Europska unija mora vratiti e, nadležnosti vlaste u ruke građana. Gospodin Gonzales Pons, Europska unija mora se povratiti povjerenja građana. To je bila projekt kako bi se Europa ujedinila nakon rata, ali e, mi smo zapravo to zaboravili kao novi naraštaj, jer e, Europska unija je projekt mira i e, zato mi sada moramo povratiti san koji je izgubljen. Živimo u doba kada političarima ne daju legitimnost da sanjaju, da imaju snove a naši građani moraju osjetiti da smo im bliski. Budući da nas, e, su nas oni izabrali i mi e, za vrijeme predizborne kampanja razgovaramo s građanima, pa i mi smo sami građani. Bez građana e, što bismo mi bili? Potrebne su nam skupštine s građanima ali ne smijemo izgubiti legitimnost parlamenta. Europi su potrebni građani koji se usuđuju sanjati i koji žele viziju Europe bez granica i bez diskriminacija. Europa nije vijeće, mi smo građani koji vjerujemo u federalnu Europu. Moramo gledati na to kako radimo, ali ne znamo kamo idemo, a to je važno. Moramo braniti Europu u koju vjerujemo, a ne onu u kojoj sanjamo. Hvala gospodine Gonzales Pons, imate zahtjev za plavi karton.